Hello everyone. Dobar dan svima, molim vas da sjednete kako bismo počeli sa sastankom. Jako mi je drago što vas e, vidim u tako velikom broju. Lijepo je započeti rad našeg odbora uz tako velik broj članova. Nadam se da će, to, da će tako izgledati sastanci svih odbora i uključujući ovaj jer nas čekaju jako zanimljive teme u sljedećih nekoliko godina. Dok vi zauzimate mjesta, mogu vas pitati slažete li se s dnevnim redom. Imamo jednu malu izmjenu. Umjesto gospodina Lepasara, razmjena gledišta će se održati sa direktoricom za kibersigurnost e, i digitalno društvo iz DigiConnecta. Govorit će se o agenciji EU-a za kibersigurnost, e, čiji bi sljedeći izvršni direktor trebao biti gospodin Lepasar, a s njim ćemo imati saslušanje u rujnu. Uz tu malu izmjenu sada vam dajem na uvid dnevni red, ako se slažete možemo ga usvojiti. I prelazimo na prvu točku. Zadovoljstvo mi je što mogu pozdraviti finske ministrice. To su gospođa Katri Kulmuni, ministrica zadužena za gospodarska pitanja, energetiku, industriju, malo i srednje poduzetništvo, istraživanja inovacije te istraživanje svemira. I s nama je gospođa Sana Marin, ministrica, finska ministrica prometa i komunikacija odgovorna je za informatički komunikacijske tehnologije, digitalni program i kibersigurnost. Hvala vam objema što ste nam se pridružile na sastanku kako biste govorile o prioritetima finskog predsjedništva. Podsjećam kolege da i dalje imamo predmete o kojima će se pregovarati s finskim predsjedništvom Riječ je o područjima za koje su zadužene i ove dvije ministrice, između ostalog. Također, radujemo se čuti prijedloge, predložene nove povjerenike i održati s njima saslušanja. Čut ćemo kakav je novi radni program komisije. Dakle, bit će to jedna zanimljiva e, jesen za sve nas s puno posla. Dakle, sada ćemo čuti nešto o finskim prioritetima. Riječ prvo ima gospođo Kulmuni. Imate riječ. Gospođo predsjedateljice, Adina i Joana, uvaženi zastupnici, zadovoljstvo mi je što sam ovdje u Europskom parlamentu. Odbor ITRE i njegovi članovi ključni su za oblikovanje budućih politika Europske unije na području energetike, istraživanja i industrije. Uvaženi zastupnici, predsjedništvo smatra ulogu parlamenta ključnim kada je riječ o razvoju ovih područja politike za, za dobrobit svih, državljana Europske unije. Nadam se da ćemo tijekom eh, finskog predsjedanja, a i kasnije, uspješno surađivati i radujem se našem ambicioznom eh, radu. Zadovoljna sam što sada možemo raspravljati o finskom predsjedništvu vijeća Europske unije. Finska je postavila ambiciozne ciljeve, želi da Europska unija postane najkonkurentnija i socijalno uključiva e, klimatsko neutralna ekonomija. Naš je cilj da postignemo zajedničku viziju koja se odnosi na novi plan rasta Europske unije. Nadalje, dovršenje sljedećeg višegodišnjeg financijskog okvira jedan je od najvažnijih političkih ciljeva tijekom našeg predsjedništva. Što se tiče zakonodavnih predmeta, radujem se raspravljati o njima s vama tijekom ove razmjene gledišta. Uvaženi zastupnici, zašto Europskoj uniji treba novi model održivog rasta? U Europi suočavamo se s globalnim izazovima. Prvo, klimatske promjene zahtijevaju brzo djelovanje na globalnoj razini. Drugo, ubrzani tehnološki razvoj mijenja naše živote, primjerice putem digitalizacije, automatizacije i umjetne inteligencije. Treće, globalna konkurencija je snažna i zahtjeva da se Europska unija pokaže kao snažan globalni akter. Stoga, vrijeme je da krenemo prema društveno i okolišno održivom gospodarstvu i odgovorimo na globalne izazove. Dakle, na nama je da postavimo jednu, da osmislimo jedan ambiciozni politički program za rast. Koji su ključni elementi održivog rasta koji se mogu pronaći u našem programu predsjedništva? Trebamo osigurati prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo, osigurati učinkovito jedinstveno tržište i modernu industrijsku politiku koja je fokusirana na digitalnu ekonomiju, istraživanje i razvoj. Aktivna trgovinska politika je važna, kao i razvoj novih vještina i kontinuirano učenje. Uvaženi kolege, potreban je zajednički rad kako bismo s riječi prešli na dijela. Europska unija mora djelovati i osigurati rezultate koji će biti vidljivi najobičnom građaninu. U tom duhu moramo razviti društveno i gospodarski snažnu i pravednu uniju. Finsko predsjedništvo smatra da budući plan rasta mora postati ključna zadaća nove komisije i u tom smislu potrebno je osigurati cjelovite političke mjere koje moraju biti i ambiciozne ali i realistične. U sljedećih pet godina želimo ponuditi jedan politički okvir i nadam se da ćemo do kraja godine ostvariti taj cilj i imati pripremljen taj okvir koji će biti spreman za provedbu. Rado ću ponuditi više detalja o pet elemenata koji sačinjavaju novi politički okvir. Počinjem od prve točke. Prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo. Suzbijanje klimatskih promjena je prioritet, ali to je ujedno i ekonomska prilika. I u tom smislu istraživanje i razvoj igraju ključnu ulogu jer potiču e, prelazak na održiv gospodarski rast. U isto vrijeme, taj prelazak mora biti pravedan. Nadam se da u budućnosti u riječnicima više neće postojati riječ za otpad. Ali sada smo još daleko od ostvarivanja ciljeva iz Pariškog sporazuma. Želimo smanjiti emisije i značajno, ali i da to bude troškovno učinkovito. A u isto vrijeme želimo i imati, osigurati gospodarski rast predvođen inovacijama. I to je naravno cilj prema kojemu do 2050. želimo ostvariti nultu neto stopu emisija. Što se tiče energetske politike, pred nama su velike odluke, a najvažnija je naša dugoročna vizija. Europska unija mora podnijeti svoju dugoročnu klimatsku strategiju u enu sljedeće godine klimatske promjene su jedan od, suzbijanje klimatskih promjena jedan je od prioriteta našeg predsjedništva. Radit ćemo na temelju smjernica koje je pripremilo Europsko vijeće u lipnju i finalizirat ćemo e, smjernice koje se tiču dugoročne strategije do kraja 2019. Europsko vijeće pozvalo je države članice i komisiju da rade na uvjetima, poticajima i poticajima kako bi se osigurao prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo koje će, ali treba istovremeno očuvati konkurentnost i socijalnu pravednost, te uzeti u obzir nacionalne okolnosti svake pojedine države članice. Vijeće je u okviru finskog predsjedanja počelo provoditi smjernice. U Helsinki je održano neformalno vijeće za konkurentnost, a ministri su E, odlučili pronaći odgovore kako točno kombinirati konkurentnost i smanjenje emisije. Drugi element jest jesu politike jedinstvenog tržišta koje su okrenute prema budućnosti. Važno je da Europa bude konkurentna, da ima prilagodljivo jedinstveno tržište i da se fokus stavi na e, jačanje usluga, pogotovo tu mislim na digitalne usluge. Europska unija igra važnu ulogu kada je riječ o kreiranju dobrog poslovnog okruženja koje omogućuje tvrtkama da rastu. U tom smislu ulaganja od strane europskih poduzeća važne su kako bi se osigurao gladak prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo. Treće, nekoliko riječi o modernoj industrijskoj politici, što uključuje i digitalnu ekonomiju, istraživanje i razvoj moramo postaviti cilj, Europa mora postati globalni predvodnik kada je riječ o digitalnom gospodarstvu. Digitalizacija, umjetna inteligencija, ekonomija podataka i platformi, sve su to ključni pokretači europskog uspjeha na globalnom tržištu. Europi su potrebne mjere politika povezani sa podatkovnom ekonomijom i sa svime onome što se odnosi na podatke. Dakle, ukratko, načela podatkovne politike su nam potrebna jer naša društva postaju sve više umrežena, utemeljena na znanju i digitalizirana. Nadalje, reći ću nešto i o umjetnoj inteligenciji. Danas se puno govori o toj temi jer umjetna inteligencija mijenja naš, naše živote. Istovremeno u toj tehnologiji leži velik potencijal poboljšanja naših života i hvatanje u koštac s izazovima. Stoga, Europska unija mora poraditi na etičkom aspektu i aspektu povjerenja kada je riječ o podatkovnoj ekonomiji i umjetnoj inteligenciji. To može postati naša konkurentska prednost, ali potrebno je uložiti puno ulaganja u istraživanje i razvoj. Smatram da su etičke smjernice e, jedan od najvažnijih pokretača inovacija. Četvrto, vještine. Vještine su element održivog razvoja u digitalnom, u digitalnoj eri i stoga danas je neophodno kontinuirano učenje, razvijanje vještina, e, a osobno vjerujem da ćemo ovom tranzicijom stvoriti nova radna mjesta i nove industrije. Prvo, e, peto, trgovinska politika igra važnu ulogu jer činjava vanjsku dimenziju konkurentnosti Europske unije koju podupire ambiciozna trgovinska e, politika koja se temelji na otvorenosti i multilateralnom trgovinskom sustavu. Dakle, svijet se mijenja i Europska unija mora postati predvodnik i snažan globalni akter. Održan je neformalni sastanak ministara za konkurentnost u Helsinkiju 4. i 5. srpnja i to je bila prva prilika za razmjenu gledišta o prioritetima sljedeće komisije. Ministri su pozdravili sveobuhvatni pristup održivom rastu. Radujemo se nastavku rada i to na e, sastancima vijeća Kompet u rujnu i listopadu, odnosno studenom. A sada ću reći nešto i o nadolazećem vfo o europskom proračunu. Finaliziranje sljedećeg VFO-a najvažniji je politički cilj ili jedan od najvažnijih ciljeva finskog predsjedanja. Na jesen ćemo na jesen želimo finalizirati pregovore u vijeću i ostvariti najveći mogući napredak u svim povezanim sektorskim prijedlozima. Želimo imati uravnotežen financijski okvir koji uzima u obzir i nove prioritete, ali i tradicionalne politike. Također, budući modernizirani VFO mora biti u skladu sa političkim prioritetima Europske unije. Isto tako, klimatske promjene utječu na naš način života i stoga budući VFO programi moraju održavati naše zajedničke ciljeve. Postoji prijedlog da se poveća financiranje za 25% u tom smislu. Također, Europa mora biti predvodnik na području razvoja i istraživanja. Tu imamo program Obzor Europa koji je u tom smislu neophodan alat. Nadalje, svemirski program Europske unije doprinosi inovacijama jer pruža nužne podatke i usluge. Svemirska rješenja također su ključna za suzbijanje klimatskih promjena. Europa je znanstvena sila. I nužno je nastaviti ulagati napore kako bismo znanstvenu izvrsnost pretočili u konkretne rezultate u ekonomski uspjeh, a to zahtjeva intenzivnu međusektorsku suradnju. Zaključno, uvaženi zastupnici, gospođo predsjedateljice, želim reći da nam je potreban gospodarski rast, ali on mora uzeti u obzir i okoliš i e, društvenu održivost. Potreban je novi model rasta kako bismo osigurali prelazak na klimatski neutralno gospodarstvo. Taj cilj moramo zajednički ostvariti uz puno nade i ambicije te spremnost na rad. Moramo poticati društveno uključivu Europsku uniju kako bismo ispunili očekivanja naših građana. U tom smislu izuzetno je važan rad vas kao članova Europskog parlamenta i članova ovog odbora. Hvala vam i radujem se e, raspravi. Hvala vam, gospođo Kulmuni, a sada dajem riječ e, gospođi Marin. Hvala. Članovi Evropskog parlamenta. Jako mi je drago što sam ovdje i što zajedno s vama mogu razgovarati o prioritetima finskog predsjedanja. Dragi kolege, digitalna, digitalni poremećaj s kojima se suočavamo su zapravo puni potencijala, a istovremeno to zapravo e, dovodi nas u priliku da e, dovedemo u pitanje tradicionalne poslovne modele i prisiljava nas da prilagodimo svoje politike prema e, digitalnoj eri. Međutim, bitno je da digitalizacija bude viđena kao sastavni dio razvoja unutarnjeg tržišta. I dalje postoje značajne značajna pitanja koja se tiču budućnosti koja moramo riješiti. Među ostalim, jako je bitno naći ravnotežu između zaštite temeljnih prava, kao što su pravo na privatnost i slobodu govora, te trendova u digitalnom razvoju. Također treba imati na umu da digitalizacija može poboljšati dobrostanje E, čovječanstva. Dakle, izgradnja povjerenja mora biti e, u sama srž digitalizacije, budući da ljudska bića mogu e, u potpunosti iskoristiti koristi digitalizacije ako mogu vjerovati tehnologiji. Digitalne politike u području korištenja podataka, privatnosti, brzih veza i uvođenja mreža, kao i sigurnosti mreža, bit će fokus rada vijeća tijekom našeg predsjedanja. Naše predsjedanje stavit će prvenstveno naglasak na održivost. E, prijelaz ka gospodarstvima koja se temelje na nefosilnim gorivima i konačno na e, gospodarstvima u kojima uopće nema emisija je ključno. Važno je otključiti potencijal podatkovne ekonomije čime će se omogućiti da postignemo klimatske ciljeve i doprinesemo sve većem rastu u EU. Radi toga smo izabrali jedan moto u području elektroničkih komunikacija, to je Smart Connections for Sustainable Growth ili pametne veze za održiv razvoj. Podaci su sirovina za digitalni razvoj. Razvoj podatkovnog gospodarstva E, je nešto e, na što trebamo ciljati e, u humanocentričnim podatkovnim politikama, što znači da bismo trebali olakšati građanima da upravljaju korištenjem vlastitih podataka. Još nešto što je važno su interoperabilnost, pravičan pristup i kvaliteta podataka. Smatram da je ključno za plodonosnu suradnju upravo imati zajedničku viziju. Kad je riječ o podatkovnim politikama humanocentričnost, E, može biti jedno dobro polazište. Imajući to na umu, e, moramo e, mi ćemo zapravo zauzeti jedan horizontalni pristup i bavit ćemo se pitanjima ko, za koja i dalje treba imati na umu kroz sektorsku ulogu podatkovne ekonomije. A finski cilj je stimulirati europsku debatu, dakle debatu o načelima podatkovne ekonomije na europskoj razini tiče nas, će nas načela zapravo i dalje voditi u e, internim tržištima i zacrtat će neku novu paradigmu podatkovne ekonomije. A finsko predsjedništvo e, obećalo je raditi i dalje na e, dosadašnjim zakonodavnim prijedlozima. Jedan od naših glavnih prioriteta je poboljšati dostupnost visokog kapaciteta i povećati dostupnost bržih mreža i korištenja 5G infrastrukture i usluga. Stoga smo pripremili, e, e, zapravo smo spremni dovesti do kraja uredbu CEF o instrumentu za povezivanje Europe, a kad je riječ o e, digitalnom o programu za digitalnu Europu spremni smo nastaviti radi na tom e, prijedlogu, opet ovisno o pregovorima koji se tiču višegodišnjeg financijskog okvira. Nastavit ćemo, na pregovorima e, koji se tiču prijedloga za e-privatnost i nastavit ćemo raditi na, e, na, na prijedlogu uredbe o Europskom centru za stručnost u području kibersigurnosti. Da bismo osigurali brzu primjenu 5G-a u Europi moramo paziti na to da e, se primjene i e, sigurnosne mjere e, koje preporuči komisija. U, okviru vijeća za telekomunikacijsko informacijsko društvo želimo produbiti ovu raspravu konkretno kad je riječ o podatkovnoj politici i sigurnosti 5G mreža. Tijekom finskog predsjedništva organizirat ćemo događaj na kojima ćemo promicati e, raspravu o podatkovnim politikama u budućnosti i stoga bih htjela iskoristiti ovu priliku da vas pozovem da sudjelujete u tome. Finsko predsjedništvo organizirat će konferenciju na visokoj razini o podatkovnom gospodarstvu, a isto tako ćemo organizirati digitalne e, e, transportne dane zajedno s komisijom, pri čemu će fokus biti na digitalizaciji transporta bavit ćemo se i digitalnim e, upravljanjem politikama digitalnog upravljanja u e, listopadu. Gospođo predsjedateljice, članovi Europskog, zastupnici u Europskom parlamentu, želim sada čuti koja su vaša očekivanja i brige kako bih e, ih mogla uzeti u obzir tijekom vlastitih priprema. Hvala vam lijepa na pozornosti. Kitos. Well, thank you very much. Hvala objema na ovim izlaganjima. Cijenimo sve što ste rekli, smatramo da je to i dio našeg zajedničkog shvaćanja europske politike, odnosno smatramo da je to područje koje u našem mandatu, odnosno našem spada, spada u naše polje rada. E, kao izvjestiteljica za proračun za 2020. moram vam reći da ne cijenimo činjenicu da je vijeće e, smanjilo odobrena sredstva za ispunjenje 1A, e, dakle stavke 1A, to je 747,4 milijuna eura. I naravno da nema potrebe da vam govorim da je 2020. godina zadnja godina u ovom e, višegodišnjem financijskom okviru. Što znači da ćemo u narednom višegodišnjem financijskom okviru e, započeti s nižim e, startnim položajem i stoga smatramo da je ključno da se u 2020. u potpunosti iskoriste sva moguća sredstva pod proračunskom stavkom 1a Zaista bismo e, cijenili da učinite sve što, mogu, što možete e, tijekom proračunskih pregovora ove godine, odnosno eventualnih izmjena proračuna ove godine, da osigurate e, potrebna sredstva za financiranje, istraživanje razvoja i majih i srednjih poduzetnika. Evo s tim riječima otvaram raspravu, odnosno dajem priliku predsjednicima klubova da postave pitanje prvom krugu uzimam pitanja koordinatora ili njihovih predstavnika. E, molim vas da se svi držite e, izlaganja do tri minute, s tim da e, prioritet dajem klubovima po veličinama. Prva na redu je gospođa Hanna Virkunen. Tri minute. Hvala vam lijepa. E, dobrodošle ministrice, hvala vam lijepa što ste nam prezentirali koje su finska, e, finski prioriteti tijekom predsjedanja. imam tri pitanja. Prvo se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, VFO-a. E, to je jedna od važnijih odluka koju trebamo donijeti u narednim godinama. Europski parlament i odbor za industriju traži veliku promjenu budućih ulaganja Connecting Europe Facility, e, Obzor Europa i tako dalje. Pa nas zanima hoće li finsko predsjedništvo e, zadržati tako ambicioznu e, razinu rada i hoće da hoće li osigurati sredstva. Znamo da je Finska jedna od zemalja koja je htjela srezati sredstva za Connecting Europe Facility, znači za financijski instrument za povezivanje Europe, CEF, pa nas zanima jeste li spremni ulagati više u sektore koji su ključni za našu budućnost kao što su infrastruktura, istraživanje, e, CEF, e, digitalna Europa, obzor Europa i tako dalje. Ili i da inzistirate na rezanju sredstava. Drugo pitanje tiče se industrije. Govorili ste o održivom razvoju i e, premijer Premijerka je rekla da je u Finskoj interesu osigurati konkurentnost europskog e, gospodarstva i europskih poduzeća. Vi ste govorili sada o tome, ministrice, što to e, podrazumijeva. Međutim, mene zanimaju koje su konkretne mjere koje vaše predsjedništvo namjerava poduzeti kako bi se ostvarili ti ciljevi. Konkretno, koji su elementi koje namjeravate e, ostvariti tijekom nekoliko narednih mjeseci kako bi se nešto pokrenulo. Također, najavljeno je da finska pod se očuva europska konkurentnost tijekom tog prijelaza. Međutim, sa strane vijeća znamo da nisu sve države članice preuzele taj isti cilj. Dakle, kako finsko predsjedništvo namjerava postići široku podršku za smanjenje emisija CO2 do navedenog roka. Hvala vam lijepa. Gospođo Virkunen, u ime SID-a, gospođa Toja. Hvala vam lijepa, predsjedateljice. Dobro jutro ministricama koje predstavljaju e, finsko predsjedanje. E, zaista vam želim uspjeh u predsjedanju. Impresionirale su me neke najave, odnosno izjave e, o namjeri rada tijekom finskog predsjedanja, međutim zaista očekujemo da će se tako što i provesti u praksi. Stoga imam neka e, vrlo iscrpna pitanja kako bismo se i u zakonodavnom radu mogli držati ciljeva, a i vremenskih rokova koje ste e, za, e, spomenuli. Kao prvo, govorili ste o industrijskoj politici. Po mom mišljenju u samom dokumentu niste o tome previše govorili, ali ste se barem na to osvrnuli. U e, preporukama vijeća bi barem trebao biti spomen toga. međutim, zanima me koja je konkretno obveza koju ste preuzeli u e, Europi nemamo industrijsku politiku, imamo digitalnu, e, energetsku politiku, politiku inovacija, međutim same, e, sama struktura i infrastruktura koja je potrebna za proizvodnju je nedostatna. Parlament govori o 200 milijardi eura. Ako se održe E, ako se podrže i održavanje, e, oprostite, i održivost i konkurentnost, koja e, konkretno je obveza koju vi preuzimate? Mi bismo htjeli biti jednako ambiciozni kao što je to i naš proračun. Previše je dosad predsjedništava bilo tijekom prethodnih godina koje su možda stavila naglasak na pojedinačne zemlje, a s druge strane nisu imale u vidu e, toliko europsku politiku. I u konačnici kibersigurnost. I nju ste spomenuli, međutim voljela bih e, čuti malo više detalja na tu temu. E, nismo previše ulazili u pregovore, oni su na neko vrijeme zastali. Međutim, s obzirom na vijeće i mišljenje vijeća, kako ćete ponovno pokrenuti tu raspravu? Stalno govorimo o kibersigurnosti, stalno postoji nekakva prijetnja, ali nešto trebamo napraviti. Mi već mjesecima ovdje sjedimo, ne znamo tko što financira, tko je iza centra i to je zaista e, naša slabost. E, nije e, to pitanje koje se može olako shvatiti. I o kibersigurnosti moramo i dalje razgovarati. Hvala vam lijepa. Gospođa Badajova. Hvala vam lijepa. Ministrice Kulmuni i Marin, hvala vam lijepa e, što ste danas ovdje s nama i hvala vam na ovim uvodnim govorima. Moram vam reći da je ovo jako dobar e, način da započnemo naš prvi sastanak odbora za industriju, istraživanje i energetiku. Jer kad govorimo o ovim područjima kibersigurnosti, energetike, industrije i tako dalje, tu su puno više zastupljeni muškarci. A budući da mi želimo e, povećati prisutnost žena, e, ovo je bio izvrstan početak. Budući da je održiva budućnost i razvoj e, jedan od vaših fokusa, jako me raduje što ću raditi na cijelom nizu prilika koje će nam održivost dovesti. Ono što nas e, jako veseli jest ovaj plan za industriju, imajući na umu male i srednja poduzeća, obiteljska gospodarstva, ali s druge strane e, e, uključena su i druga važna područja kao što je obrana. Znam da je vijeće donijelo zaključke, ali zanima me hoće li komisija zaista nešto i napraviti na tu temu pod finskim predsjedanjem kako bi male i srednja poduzeća mogla dobro raditi. Za to je potrebno da imamo dobre okvire, da razni programi za koje je zadužen ovaj odbor prvo imaju dostatna sredstva, drugo dođu e, do finalizacije i treće e, da imaju potporu banaka. Nadam se da će finsko predsjedanje e, zasukati rukave kako bi digitalni program zaista počeo funkcionirati. Ovaj program nije imao previše pažnje izvan Brisela, ali opet je važan. 9,2 milijarde eura koliko se traži nije mnogo i stoga e, na taj iznos novca ne treba gledati kao na trošak, već kao na ulaganje u ključna područja rasta i e, e, gospodarstva. Htjeli smo ulagati 3% BDP-a u istraživanje i razvoj, nismo ni blizu tome. U mnogim područjima poput telekoma, 5G i kibersigurnosti i umjetne inteligencije trebamo učiniti više. Stoga je moje drugo pitanje – hoće li finsko predsjedništvo dati ovim ciljevima e, prioritet e, kad je riječ o vijeću. I u konačnici nadam se da će Finska zaista imati priliku pregovarati o VFO-u. Stoga vas pitam, što planirate učiniti kako bi svi budući e, odbori kojim se, programe kojima se bavi odbor, prioritiziraju među ministrima kako bi se pritom osigurala sredstva u višegodišnjem proračunu. Hvala vam lijepa na ovom uvodu i zaista vam želim e, e, plodonosan rad u narednih šest mjeseci, a mi smo tu ako vam bude trebala pomoć. Hvala vam lijepa. U ime zelenih, gospodin Niso. Poštovana predsjedateljice, ministrice, jako mi je drago što vas vidim danas ovdje, kako nam predlažete i predstavljate program finskog predsjedanja koji je vrlo ambiciozan u pogledu klimatskih promjena i e, održivosti. Slažem se i s kolegicom e, koja je rekla da se e, da je jako dobro na ovaj način započeti rad odbora u smislu da imamo dobar udio žena i među ministricama. Mislim da je to dobar korak za Europu, ali i za konkurentnost Europe Nekoliko je tu pitanja koja bih vam htio postaviti, a tiču se klime i e, inovacija. Finsko predsjedanje u svom programu navodi da do 2050. želi e, postići e, nekoliko ciljeva koji se tiču ugljične neutralnosti te znatnog smanjenja emisija CO2 do 2030. Budući da se ovaj odbor bavi energetikom i transformacijom, odnosno održivošću gospodarstva e, i e, ekologije, e, mi smo nedavno objavili jedan plan u kojem su države članice zajedno istaknule svoje ciljeve za ispunjenje dosad postavljenih ciljeva i identificirane su neke, neki ciljevi za održivi razvoj, ali i za energetsku učinkovitost kako je to navedeno u nacionalnim planovima. Međutim, samo nekoliko država članica predlaže dovoljan doprinos do 2030. i posljedično prema procjeni postoji veliki jaz e, do gotovo 6% na razini država članica gdje je nemoguće održati e, smanjenje od barem 35% u potrošnji energetike, već se e, to smanjenje zaustave na 26%. Stoga me zanima kako finsko predsjedanje i finska vlada namjeravaju to promijeniti, odnosno kojim političkim procesom namjeravate povećati nacionalni doprinos kako bi se taj jaz, ta, to, taj nesrazmjer smanjio. Zatim, kad je riječ o inovacijama, o tome se govori u, kontekstu budućeg programa obzor i financiranje istraživanja. Postoji rizik e, jednog inovacijskog principa budući da je to više neka politički cilj u, okviru kojeg se pokušavamo riješiti birokracije u financiranju i zakonodavstvu. Politički je cilj više promovirati e, poduzeća nego što je to neki stvarni princip kojim bi se e, štitilo i okoliš i zdravlje građana. Finsko predsjedanje pokreće e, to pitanje inovacija na seminaru u e, prosincu, međutim fokus je na poduzećima. A civilno društvo i znanstvenici, istraživači e, i sindikati koje to pitanje zaista zanima, neće biti prisutni na toj konferenciji. Stoga me zanima kako mislite adresirati njihove potrebe. Hvala. Hvala, gospodine Brokja, u ime ideja. Hvala gospođo predsjedateljice. U ime e, kluba želim e, vam čestitati, zaželite sve najbolje tijekom vašeg predsjedavanja vijećem. Napredovat ćete znatno, ali bitno je da uzmete u obzir i preporuke i stavove našeg odbora. E, pitanje je gospođe Kulpuni. Predsjedništvo e, vijeća je iznijelo vrlo ambiciozne ciljeve koji se tiču i emisija CO2. E, što se tiče mehanizama kapaciteta, je li moguće da se e, da funkcioniramo bez plina? Naravno, mi imamo povjerenja u dobro funkcioniranje tržišta, međutim, kada je riječ o uljenu, kada je riječ o energetskom sektoru, tu imamo iznimno visoke e, subvencije. Visoke subvencije kada je riječ o fosilnim govorima. Kakav je vaš stav o tome? Potom Sjeverni tok 2 predsjednica e, komisije e, je po tom pitanju bila vrlo jasna. E, riječ je o projektu koji, koji treba pridonijeti neovisnosti Europske unije o uvozima energije. Potom tema istraživanja. I tu smo čuli prijedloge predsjedništva da se ovdje premosti onaj jaz između odbora ITRE i programa e, Obzor Europa. E, htjeli bismo čuti više informacija i o tome. Potom e, nova orijentacija, možemo to nazvati kada je riječ o industrijskoj politici, pone prije sektoru čelika i e, kada je, pogotovo kada je riječ o održivom razvoju. Što kažete o tome? A za gospođu Marine, pitanje mreže 5G te pitanje njihove sigurnosti. Tu je rečeno da će do kraja ove godine pojeti poduzet cijeli niz mjera koji će zaštititi e, upravo korištenje mreže 5G. Ako pogledamo kakav je razvoj e, Finske, htjeli smo čuti što o tome kaže i Finsko predsjedništvo. U svakom slučaju želim vam sve najbolje tijekom vašeg predsjedavanja. U narednih šest mjeseci imate vrlo ambiciozan program. Gospodin Krasudevski, u ime ECR-a. Hvala, e, gospođo predsjedateljice. E, hvala i e, gospođo ministricama. Hvala na predstavljanju vašeg programa rada. Pripremio sam nekoliko pitanja. Komisija je počela s radom na paketu, zakonodavnom paketu koji se tiče projekata vezanih za plin. Ne želimo ovdje sada otvarati veliku raspravu na ovu temu, ali mislim da je važno započeti raspravu o ovoj temi prije nego što se ovaj zakonodavni prijedlog uobliči i poprimi svoj konačni oblik. E, tu je i Sjeverni tok 2, o tome je već bilo riječi, to je bila tema u okviru posljednjeg e, saziva i mandata. Imali smo i tu direktivu o zemnom plinu. No, što se tu još može poduzeti? Može li se poduzeti nešto vezano e, primjerice za novi mandat za pregovore sa Rusijom? Potom digitalna pitanja. Priprema se direktiva koja se tiče digitalnih usluga. Pa stoga me zanima što finsko predsjedništvo namjerava učiniti po tom pitanju, te na koji način se ovdje može zamčiti da je to usklađeno sa provedbom direktive o autorskim pravima. To je bilo vrlo kontroverzno pitanje e, u e, tijekom prethodnog zakonodavnog razdoblja. E, potom tu imamo i direktivu o audiovizualnim uslugama. Kako je tu usklađeno? Gospodin Botenga u ime Guja. Dobro jutro. Hvala gospođo predsjedateljice e, i također velik pozdrav i ministricama. Ovdje ste e, govorili o programu vijeća, to će imati velik utjecaj na oblikovanje politika u narednom razdoblju. To je vesno ključno razdoblje kada je riječ o klimatskim promjenama, kada je riječ o socijalnim promjenama. Imam nekoliko pitanja, no na početku bih htio naglasiti nešto e, što se jučer moglo pročitati i u belgijskim medijima, a što je bilo tema i naših zastupnika u travnju. E, naime, nešto što me doista zabrinula, riječ je o vašem partnerstvu i e, suradnja sa BMW-om. E, upravo u vremenima kada je riječ o borbi protiv klimatskih promjena vi ulazite u partnerstvo sa poduzećem koje je ograničilo napredak tehnologije te poticalo također e, emisije, odnosno spriječilo smanjenje emisija e, CEPA. Ne znam e, koji su vaši planove, ali zapravo mogu reći da ljudima vani izvan ovih prostorija je to nerazumljivo Važno je da ciljevi koje ste ovdje se zacrtali kada je riječ o klimatskim promjenama nisu samo puke riječi na papiru. Naravno, mi u potpunosti pratimo i ovdje želimo postići cilj e, e, neutralne Europe. No pitanje je kako ćemo to postići, koje mjere treba poduzeti. Znamo da bez obvezujućih normi za međunarodna poduzeća, a koja ponajprije su krivi za onečišćenja i klimatske posljedice u Europi, da se ta poduzeća moraju obvezati, to trebaju nam dakle jasne propise koje moramo provoditi. Potom znamo da niti jedna ekološka promjena nije moguća ako neće biti popričena socijalnim mjerima. U vašim govorima neprestano čujem riječ o konkurentnost, ali vaše povjerenje u tržišta e, tu zapravo nema niti riječ, o socijalnim mjerima, o posloprimcima, onome što je potrebno kako bi ova transformacija bila socijalna. A u ovome što u dokumentu koji ste prošli tjedan e, uputili e, parlamentu bilo je također riječi o tome da e, prioritet stavljate pone prije na vojsku i slično. Međutim, svaki, svaki euro koji se izdaje, odnosno daje vojsci, zapravo je euro manje za socijalna pitanja. Hvala, hvala na ovim pitanjima. Time zaključimo ovu prvi krug eh, pitanja. Ehm, možete se sada početi javljati za drugi krug pitanja. Tajništvo će se bilježiti sva javljanja za riječ. A sada riječ dajem ministricama da komentiraju i da se osvrne na pitanja eh, dosadašnjih govornika. Izvolite. Zahvaljujem svim zastupnicima na ovim e, pitanjima čuli smo slična pitanja na istu temu, stoga ću ih grupirati tako da te odgovor. Nekoliko koordinatora govorilo je ovdje o industriji. Gospođa Virkunen, gospođa Toja govorili su upravo o industriji. Gospođa Glabajeva je također govorila o ulaganjima industrije. To je usko vezano sa, sa industrijom. Potom spomenute su i načela inovacije, bilo je riječi i o industriji čelika, te također i o socijalnim, spomenuti socijalna pitanja prava zaposlenika. Evo, počet ću sa industrijom. Za održivi rast, to je ono temeljno načelo koje nam je potrebno. Mi imamo vrlo eh, žaroliku eh, industriju i ekonomiju koja može biti konkurentna, koja može biti i globalni aktere. To je što sam, o čem sam govorila i u uvodnom, iz, uvodnim izlaganjima. Situacija se danas mijenja u SAD-u, u Kini. E, tamo sada drugačije promatraju upravo ova pitanja industrijskog rasta. I sada pitanje koje se nama postaje, pitanja kako naša industrija može koristiti najbolje tehnološki napredak. Može li digitalizacija biti toliko učinkovita e, i pametna što nam je sve potrebno za e, kružno gospodarstvo, što možemo učiniti kako bismo izbjegli korištenje riječi otpad u budućnosti, oporaba, ponovno uporaba i kako možemo postati e, učno neutralno e, gospodarstvo i mislim da moramo promicati upravo ovo načelo održivo, ali ono što nam, nam je potrebno da smo postavili naše ciljeve jesu i odgovarajuća poduzeća. Naravno, to je usko vezano i za kompetencije, za vještine, e, kako bi e, jedinstveno europsko tržište bilo konkurentno. Tu su i novi sektori koji su usko vezani i za umjetnu inteligenciju, pitanja privatnosti i nadalje. Potom, ako ovdje govorimo o industriji, onda e, zapravo na europskoj razini treba donijeti odluku koji su to sektori koji su najvažniji. Mi znamo da mala i srednja poduzeća su osnova našog gospodarstva, da su važna za dobrobit društva, dobrobit naših građana. Mi znamo da industrija može biti popraćena i istraživanjima, da je to moguće. Industrijska politika, postavili ste nekoliko pitanja, one prije koje mjere konkretno će biti poduzete, primjerice u vijeću, Evo, mogu navesti nekoliko primjera. Dakle, na koji način se određene uredbe mogu unaprijediti sve ono što je važno za naše srednje i male poduzetnike. Potom mogu reći nekoliko riječi i o industrijskoj strategiji. Naravno, u našem programu mi smo spomenuli holistički pristup. Rekli smo, nije to riječ samo o industrijskoj politici, riječ je o jednom horizontalnom pitanju koje se zapravo može dobro vidjeti u radu radnih skupina vijeća. Ehm, potom, pitanja vezana za klimatske promjene kako ćemo postići zacrtane ciljeve, ciljeve koji su zapisani u našem programu za razdoblje do 2050. godine. U jesen ćemo raspravljati o nacionalnim klimatskim programima i planovima. To je zapravo prvi, prvi korak. Zemlje članice će poznati svoje planove, dvojit ćemo vidjet ćemo u kojem smjeru tu možemo ići kako bismo, tako reći, komentirali e, samu situaciju na terenu, a onda ćemo na temelju povratnih informacija moći sve još jednom uskladiti. U rujnu mi ćemo također voditi raspravu o nacionalnim planovima u vijeću. Potom postavljeno je pitanje e, kakav je naš odnos, odnosno kakav je naš stava kada je riječ o sjevernom toku 2 ili paketu vezano za plin. Da, mi znamo eh, da eh, moramo se u budući baviti i pitanjem bioplina. Eh, potom kada govorimo o paketu tržišta plina imat ćemo orijentacijsku raspravu u vijeću u prosincu, e, potom e, severni tok 2, tu je važno imati na umu da direktiva o plinu e, je u pripremi i tako da, tijekom, tijekom našeg predsjedništva važno je paziti poneprije na provedbu mi tu sasvim sigurno nećemo stavljati nikakve prepreke ako govorimo o raspravi. Potom kada govorimo o tehnologijama i um, ovom pitanju e, nisko tehnologija, e, tu da, naravno, važno je da sve disrupcije, odnosno da nema disrupcija, da sve transformacije su, um, imaju svoju socijalnu dimenziju. Održivi rast mora biti održiv i ekonomski i socijalno i uh, ekološki gled no, Naravno, ako tu moramo na neka pitanja može odgovoriti samo moja kolegica zadužena za e, tržište rada, no ono što je važno jest da e, se jest dobrobit europskih građana. Potom važno pitanje jeste na koji način to sve možemo komunicirati javnosti. Zaključno, rekla bi još nešto o eh, eh, o višegodišnjem financijskom okviru eh, pregovori o višegodišnjem financijskom okviru će biti zaključeni tijekom našeg predsjedavanja. To je ono što je jedan od naših glavnih prioriteta. Kada je riječ o obzoru Europa, to je naravno jedan vrlo velik e, paket, e, već se su započeti trijalozi i e, to će biti osnova za daljne pregovore. Međutim, ono što je važno jeste da se sve finalizira. Naravno, mi ćemo nastaviti i baviti se i drugim pitanjima, da onim pitanjima gdje to sada nije postignut kompromis. Nadalje, netko je postavio pitanje vezano za načelo inovativnosti. Naravno, važno je važno je i mi ćemo pokušati da to načelo provodimo i u ovoj početnoj legislativnoj e, fazi kako bismo promicali inovacije i rad. To nije nimalo kontradiktorno u odnosu na načelo preventivnosti. dakle, sve mjere koje se tiču klimatskih promjena, e, zaštite okoliša, program Obzor Europa. Da, mi smo tu si zastali cilj od 35%. E, u svojim mogu ovdje dati odgovor e, i na posljednje pitanje o VPM-u. Naravno, trebaju nam viši, e, više sredstva za promet. Da, mislim, Dakle, posljednje pitanje vezano za e, suradnju sa BMW-om. E, da, mi, mi smo imali prije suradnje sa Volvom, a u pregovorima, dakle jedino je eh, bio jedini koji je zapravo ovdje ispunio sve kriterije koje smo mi ovdje bili raspisali. Hvala. Pa, eh, hvala svim zastupnicima na izvrsnim pitanjima i čast mi je što mogu biti ovdje s vama i raspravljati o tim važnim pitanjima Osvrnut ću se sada na pitanja koja su konkretno bila upućena meni. Gospođa Virkunen pitala je o VFO-u. Na razini vijeća postigli smo dogovor o ciljevima CEFA. Proračun je ispregovaran. Zatim to je bilo pitanje o najvažnijim mjerama za konkurentnost. Naravno, tu je digitalizacija važna. Mi se zalažemo za e, podatkovno gospodarstvo i za sve mjere koje su poticatelji tranzicije. Zatim, e, kako ostvariti klimatske ciljeve. Tu ponovno digitalizacija igra važnu ulogu. Gospođa Toja pitala je o politici kibersigurnosti. Mi promičemo uredbu kojom se kojim bi se osnovao poseban centar za izvrsnost u području kibersigurnosti, jer na taj način možemo ostvariti suradnju među e, zemljama. I želimo dakle u vijeću upravo to postići i želimo ostvariti napredak u pregovorima kako bismo onda dalje mogli razgovarati s parlamentom. Zatim tu je bilo pitanje o programu Digitalna Europa. Smatram taj program izuzetno važnim jer on uključuje brojne mjere kojima se promiče važnost vještina u Europi. Također složili smo se Dakle, moj portfelj zapravo se ne obuhvaća VFO, ali jasno da kada to bude usvojeno, mi ćemo taj program promicati, želimo da se on što prije počne implementirati. E, zatim, Brojni zastupnici su spomenuli pitanje klime, to je naravno izuzetno važno i apsolutno je ključno da zajedno s državama članicama osmislimo, da nađemo zajednički put, zajedničko stajalište, da odlučimo kako možemo povećati svoje ambicije kako bismo ostvarili ciljeve iz Pariškog sporazuma. Naravno, potrebno je tu imati zajedničko stajalište svih država članica tek ćemo nakon toga moći krenuti dalje, ali svi se slažemo da treba povećati razinu ambicija i brojne države članice e, su se složile oko toga. Zatim je tu bilo pitanje o koordinaciji u digitalnom području. To je važno jer digitalizacija je ključna i svi sektori se moraju tome prilagoditi. Što se tiče autorskih prava i povezane direktive, e, sljedeća komisija će o tome odlučiti, a mi kao predsjedništvo želimo se baviti digitalizacijom i njezinim izazovima. Gospodin Borhija je pitao o mreži 5G, o tome koliko je ona sigurna. Kristalno je jasno da je 5G veoma važna za europsku konkurentnost jer umjetna inteligencija, e, automatizirana vožnja, sve takve usluge su usko povezane sa mrežom 5G. Europska unija smatra da do kraja 2020. možemo uvesti tu mrežu, mogu je preuzeti distributeri. Dakle, važno je držati se tog rasporeda e, jer je to važno i za poduzeća. Naravno, s druge strane, ta mreža mora biti sigurna Moramo osigurati sigurnost, moramo uvesti sigurnosne mjere, a mi u vijeću pratimo uvođenje te mreže i važno je da sve države članice provedu smjernice komisije e, o toj mreži i važno je da se to provede na čitavoj, u čitavoj Europskoj uniji i da se naravno sastavi popis potrebnih mjera kako bismo primjerice imali certifikaciju. Važno je i da europska poduzeća sudjeluju u formiranju 5G standarda i u njihovom razvoju. Gospodin Batenga postavio je pitanje o klimi, dva pitanja. Pitao je što je sa implementacijom e, klimatskih mjera. Važno je da budemo ambiciozni, da imamo ambiciozne ciljeve i da ih e, doista i implementiramo. U suprotnome ta politika će biti neučinkovita. E, svjesna sam da E, kao države članice još trebamo o tome puno raspravljati, to jest da su potrebne dodatne rasprave. Hvala vam. I hvala vam na izraženom interesu jer imamo dugačak popis govornika. I imamo dakle limit koliko, možemo, koliko možete govoriti jer je važno da se svi jave za riječ i da damo ministrstvama priliku da odgovore na vaša pitanja. Dakle, imate minutu, svatko ima minutu Gospođo Karvajo je prva. Hvala vam i hvala ministricama što su ovdje s nama. Imam eh, pojedno pitanje za svaku od vas. Gospođu Kulmuni, zanima me VFO i istraživanje. Mnogo ste govorili o VFO-u, ali ja imam jedno konkretno pitanje. Je li finsko predsjedništvo vojno podržati stajalište Europskog parlamenta o programu Obzora 2020. Predložen je proračun od 120 milijardi eura za taj program. I voljeli bismo da nam kažete što vi mislite o tom našem prijedlogu. Zatim, dakle, kad je riječ o obzoru Europa, zanima me kakvi su planovi predsjedništva kako namjeravate podržati dva najnovija elementa tog programa, a to su misije i Europsko inovacijsko vijeće? To, ideja se, taj plan se sada već razvija, a potrebna je podrška. I drugo pitanje, vrlo kratko, za gospođu Marin. Riječ je o mreži 5G koja je izuzetno važna za tehnološku utrku Dakle, kako ćete se pobrinuti, kako ćete mjere uvesti koje će osigurati da Europa i dalje bude na čelu te utrke? I kako ćete e, osigurati povjerenje građana jer oni su zabrinuti zbog mogućih štetnih, oni su zabrinuti zbog mogućih štetnih posljedica te mreže. E, hvala vam, ali molim vas da se držite dodijeljenog vremena. Gospođo Gutahar, evo, vi povedite primjerom. Imate minutu. Hvala. Želim dobrodošlicu objema ministricama. Poduzeća bi mogla biti teško pogođena kibernetičkim napadima i posljedice bi mogle biti štetne ako se ne osmisli strategija. Primjerice, na Malti smo imali kibernetički napad e, što je prouzrokovalo gubitak milijuna eura depozita i utjecalo na brojne obitelji. Zato smatram da je vaše predsjedništvo izuzetno važno i dobro je što ste posvetili pozornost kibernetičkoj sigurnosti. I također naglašavam e, da je dobro što ste podržali važnost umjetne inteligencije. Finska je uvijek bila predvodnik u digitalizaciji. Vi ste prvi objavili strategiju o budućem razvoju umjetne inteligencije. Konkretno me zanima sljedeće. Prvo, gospođo Marin, kakve mjere namjeravate poduzeti kako biste pomogli da se uvedu tehnologije i da se povećaju standardi poduzeća na području kibersigurnosti. A gospođo Kulmuni, vas želim pitati kako namjeravate koristiti razvoj umjetne inteligencije i kako ćete podržati razvoj malih i srednjih poduzeća u tom smislu, jer ta mala poduzeća često ne mogu pratiti taj tehnološki razvoj. Hvala. Evo, gospodin Pika Linen ima jednu minutu. Gospođo predsjedateljice, hvala. Zadovoljstvo mi je e, vidjeti i jednu i drugu ministricu. Imam dva kratka pitanja. U Europi već dugo govorimo da je važno da, da europsko gospodarstvo bude e, predvodnik e, na globalnoj razini, ali nismo uspjeli, nismo uložili dovoljno u relevantne sektore. Drugo, namjerava Finska tijekom predsjedanja promicati suradnju s dionicima zaduženima za istraživanje i razvoj? Također, problem je kako podatke pretočiti u nove proizvode koji se onda mogu plasirati na tržište. Drugo važno pitanje odnosi se na energetiku. Zanima me što Finska misli o nuklearnoj energiji i hoće li Finska poduzeti nešto u vezi sa odlaganjem nuklearnog otpada. Sljedeći govornik. Hvala. Imam slično pitanje kao i kolega iz Finske. Dakle, imamo klimatske ciljeve koje treba ostvariti do 2030. Smanjiti CO2. Sve se to treba dogoditi. A parlament je još ambiciozniji od komisije u tom pogledu. Dakle, kako ćemo to točno stvariti? E, Njemačka više ne koristi nuklearnu energiju, a Francuska upravo sada razmišlja o tome hoće li i dalje e, koristiti nuklearne elektrane. Finska ih ima četiri, čak gradi petu i to uz rusku podršku. Smatrate li da je nuklearna energija alternativa je li to dobar način za postizanje klimatskih ciljeva? Dakle, što vi mislite? Što Finska misli o nuklearnoj energiji? Hvala. Gospodin Blos. Hvala. Hvala ministricama. Prvo, čestitam što ste u srž vašeg predsjedništva stavili klimatske promjene i što ste do 2035. odlučili u Finskoj postići klimatski neutralno gospodarstvo. Ja dolazim, ja sam pripadnik generacije mladih koji su zabrinuti da će naši životi biti obilježeni klimatskom krizom i smatramo da trebamo odmah djelovati. Ja dolazim iz grada u koji ima snažno razvijenu automobilsku industriju. Vi ste tražili da se osmisli E, industrijska politika i da se do 2050. postane klimatski neutralno, da se za 55% smanje emisije do 2030. Pitanja su sljedeća. Što je po vama najvažnije, što je potrebno kako bi se ostvarili ciljevi u pogledu industrijske politike? Drugo, kako komisije i vijeće trebaju promijeniti postojeće sektorske ciljeve. I treće, suočavanje s klimatskim promjenama. Što je tu prvo najlakše ostvariti? Jer moramo odmah djelovati. Dakle, što bismo trebali prvo poduzeti? Hvala lijepa. A sada... Gospodin Gajer. Hvala pitanje vezano za europsku industriju čelika. Riječ je o viškovima kapaciteta diljem Europe, a i s druge strane imamo zapravo povećanje uvoza čelika iz drugih zemalja u Europsku uniju. Zaštitne mjere koje je komisija do sada poduzela pokazale su se nedostatnima. Stoga moje pitanje je što finsko predsjedništvo namjerava učiniti koji su vaši planovi, te hoćete li e, razraditi jednu zajedničku strategiju za ključne industrijske sektore u Europi. Hvala. Hvala. Gospodin Bukhajt. Dobro jutro. Prema udruzi Austri, njemačkog strojarstva u tamo se ukazuje u njihovom komunikaciji ukazuje se na vrlo negativne posljedice koje proizlaze iz visokih je cijena električne energije, te s druge strane borbe protiv automobilske industrije, te što se naravno veliko odražava ne samo na europskog, nego i na njemačko gospodarstvo. Što namjeravate učiniti kako inicijative za smanjenje CO2 u konačnici ne donesu u još veće outsourcing? To je ono što je vrlo važno jest, ono što je važno po tom pitanju jest zapravo da deset e, najvećih emitenata CO2 se nalaze upravo u zemljama članicama Europske unije. Hvala. Hvala gospođa Skitedan. Hvala. Moje pitanje je konkretno odnosi se na kibersigurnost hibridne aktivnosti kao što je miješanje u izbore, širenje dezinformacija, sve to utječe na naše politike i društva i podriva e, u jedinstvo Europske unije. Iako postoji konsenzus da se hitno treba nešto poduzeti, naše institucije nisu postigle dogovor o prijedlogu e, mreže i centra za e, kompetitivnost. Problem je pravni status i funkcija centra. Treba li to biti partnerstvo ili agencija, a problem je financiranje. Vi ste spomenuli da ste spremni ponovno krenuti u pregovore. Neki od mojih kolega su rekli da je to hitno, da to treba hitno napraviti. Pitanje je sljedeće kakvi su izgledi da će vijeće imati novi mandat za pregovore temeljem savjeta pravne službe vijeća jer riječ je o izuzetno hitnom predmetu. I također, kakvi su izgledi da će se postići dogovor između parlamenta i vijeća do kraja e, finskog predsjedanja. Drugim riječima, zanima me kakav je raspored za taj e, zakonodavni predmet. Za taj predmet. Hvala. Gospođa Stegrud ima riječ. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovane ministrice. Klimatski ciljevi su zaista ambiciozni, osmanjenje emisija CO2, međutim mi smo daleko udaljeni od postizanja tih ciljeva. Pred nama je još 10 godina da postignemo te ciljeve. 25 godina radila sam u privatnom gospodarstvu i uistinu sam svjesna i znam što to znači. Međutim, znam da su potrebne i političke odluke. Znam da su potrebne e, i dodatna, potrebna dodatna ulaganja. Sve to košta i vremena i novca. No, nemamo više previše vremena. Svjesna sam važnosti konkurentnosti za industriju i on, međutim, mi jesmo konkurentni Mislim da u ovom trenutku e, ishodi su dosta neizvjesni. Mi ovdje vidimo mnoge signale koje ukazuju na stagnaciju gospodarstva, a gospodarstvo je svakako prioritet. Nažalost, e, mikrofon je isključen. Hvala. You Morate uključiti mikrofon, inače vas ne čujem. Ne radi. Dakle, moje pitanje glase. Imamo vrlo ambiciozne ciljeve kada je riječ o zaštiti klime. Hoćete li, hoćemo li mogu postići ove ciljeve? Kakve su tu vaše ambicije? Okay, thank you very much. Dobro, hvala. A sada... gospođa Galvez Prvo, drago mi je što su e, dvije žene, dvije ministrice zadužene za tako važna pitanja u finskoj vladi i želim vam sve najbolje tijekom predsjedanja. Prvo pitanje odnosi se na obzor Europa, a drugo na digitalnu agendu. Što se tiče obzora, ako sam dobro shvatila, slažemo se da treba dodijeliti više sredstava za istraživanje i razvoj i to uz bolju međunarodnu suradnju i sinergije. Dakle, podržavate li povećanje proračuna na 120 milijardi eura, milijuna eura za taj program i što je sa međusektorskom suradnjom u okviru programa Obzir Europa. A što se tiče digitalne agende, što mislite o oporezivanju velikih digitalnih poduzeća? Hoćete li promicati mjere koje se odnose na radne uvjete i digitalne platforme. I također kad je riječ o podatkovnim politikama i umjetnoj inteligenciji, hoćete li nešto poduzeti po pitanju e, rodne diskriminacije i tim tehnologijama? Hvala, gospođa Perez. Gospođa uh, uh, Weiss. Hvala vam lijepa što ste danas došli. Moje pitanje primarno se odnosi na ono što ste vi, ministrice Kulmuni, rekli. E, jako mi je bilo drago da vidite da u okviru svog predsjedanja želite jačati mobilnost e, radne snage unutar EU-a te olakšati uvoz e, e, educirane radne snage iz inozemstva. Mi trenutačno u Danskoj imamo 70 tisuća neuspjelih e, takvih angažmana svake godine, što nam onemogućava rast, ali i onemogućava poslovanje malim i srednjim poduzetnicima koji su sama kralježnica europskog gospodarstva. Stoga me zanima što mislite koje bi radnje na razini EU-a trebalo provesti kako bi se potaknula mobilnost stradnika radnika. Hvala. Hvala. Vama, gospodin Kope. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice, e, dragi kolege. Evo, imam konkretno pitanje o nuklearnoj, nuklearnoj energiji. Kao što znate, moja zemlja zatvara nuklearna postrojenja. Naime, 2012. imali smo jedan referendum prema kojemu je odlučeno da se trebamo riješiti nuklearne energije. Međutim, odmah preko granice u Ukrajini se povećavaju njihovi nuklearni kapacitet u, u Ostrovinsku. I e, oni planiraju e, dakle, prekršiti sporazum i početi s radom. Stres test koji smo mi napravili prema našoj e, metodologiji pokazuje da postoji puno nedostataka u tom nuklearnom postrojenju. Stoga me zanima što ćete napraviti da spriječite Bjelorusiju e, da e, uvede nova nuklearna postrojenja. Hvala. Hvala. Gospodin Georgiju. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice. Želim zahvaliti ministricama na ovim zanimljivim izlaganjima i želim im sve najbolje tijekom predsjedanja. Gospođo Kulmoni, govorili ste o prioritetima predsjedanja i o sigurnosti. Zanima me kako ćete zajamčiti energetsku sigurnost kada Turska primjerice provodi nezakonito bušenje u blizini Cipra. Zatim, je li finsko predsjedništvo zainteresirano za uvođenje novih mjera kako bi se Tursku primoralo da nam pomognu e, riješiti probleme na Cipru. Zatim govorili smo o energetskom siromaštvu, što je pitanje koje mene osobno vrlo e, zanima. Postoje dijelovi EU-a koji su baš time pogođeni, stoga me zanima imate li kakav integriran plan kojim biste riješili pitanje energetskog siromaštva. I pitanje koje ranije nije odgovoreno je pitanje koje ću sada ja reći. A to je podržava li vas BMW? Mislite li da je to ispravan način djelovanja? U redu, hvala. Sljedeći je gospodin England Kerr. Hvala vam lijepa, predsjedateljice. Vi ste spomenuli neka važna pitanja, kao što je kibersigurnost, što Ujedinjena kraljevina e, prepoznaje kao jednu od najvećih prijetnji za našu zemlju. Pitanje je za e, predloženi e, VFO. Da li, to, da li predloženi VFO sadrži doprinos Ujedinjene kraljevine? Hvala vam lijepa. Gospodin Zariniju. Hvala vam lijepa. Molim e, za priliku da izravno postavim pitanje mjeseci komuni vezano za klimatske promjene i e, energetiku. Kao što znate, e, predsjedništvo predlaže jedan novi zeleni sporazum, dakle Green Deal, ali istovremeno imamo nacionalne energetske planove i e, čuli smo u Kanjeteu da od kolege Kanjete da se nacionalnim planovima ne ispunjavaju zacrtani ciljevi EU-a. Stoga je moje pitanje sljedeće. Namjerava li finsko predsjedništvo dati nekakav poticaj državama članicama? Kako bi se i na nacionalnoj razini ispunili ti ciljevi i kako bi se energetska deficijencija i neka druga pitanja mogla riješiti. Netko ima uključen mikrofon, netko šapće u mikrofon. Što kažete, trebam li ponoviti? Ne, vaše pitanje smo čuli, netko je imao još uključen mikrofon. Hvala vam lijepo, gospodin Zarino. Gospođa Kok. Prioritetu. Finsko predsjedništvo govori o održivom euru i o tome da Europska unija treba biti predvodnik u borbi protiv klimatskih promjena. Mi govorimo o jednoj tranziciji ka gospodarstvima s niskom stopom emisija. Međutim, sve to treba biti e, e, humanocentrično. Dakle, treba biti usredotočena na ljude koji su u samom središtu eh, svega. U Europskom parlamentu govorili smo o tome da ćemo osnovati poseban fond za solidarnost u toj tranziciji. Naime, želimo podržati ona područja EU-a koja uvelike ovise o eh, ugljenu. Ja recimo sam iz Salezije koja je itekako e, ovisna o ugljenu. Zanima me kako ćete e, to napraviti. Moji prethodnici su govorili o energetskom siromaštvu. E, pitanje e, smoga i zagađenja su pitanja koja se često čuju. Međutim, ne govorimo o energetski osiromašenim građanima. I često kada govorimo o klimi i klimatskim promjenama, često zaboravimo spomenuti da sve ove mjere dovode do povećanja cijena energije. Evo, bližim se kraju. Također me zanima kako ćete se boriti protiv špekulacija e, u cijenama e, kad se radi na smanjenju CO2. Hvala vam lijepa. Kolega Dolfi. Hvala vam lijepa, predsjednice. Imam pitanje za e, ministricu Marin vezano za digitalnu sigurnost. Čini mi se da je malo pretjerano govoriti o kibernetičkom ratu, ali nemojmo zaboraviti da ima oko 4000 uh, e, digitalnih prevara dnevno, a 50% tih e, kriminal, kaznenih dijela e, se u, tiču računala. To, to je dakle problem s kojim se svakodnevno suočavamo i mislim da nije pretjerano ovaj problem nazvati krizom. Stoga je moje pitanje za gospođu Marin. Koje mjere namjeravate e, uskoro napraviti i jesu li e, odobrena sredstva dovoljna za e, borbu protiv jednog ovakvog hitnog pitanja? I kako ćemo to sve integrirati u širu politiku? Hvala vam lijepa. Gospođa Tusan, hvala vam lijepa. Poštovane ministrice, premda ste pokazali volju, danas ni EU ni države članice e, ne poštuju pariški, pariški e, dogovor, odnosno sporazum iz Pariza. Smanjenje E, CO2 koje je zacrtano nije dovoljno da bi se e, povećanje temperature na globalnoj razini zadržalo na 1,5 stupnjeva. 4 milijuna eura koristimo e, za subvencioniranje fosilnih goriva, što je zapravo i više uzmete li u obzir indirektno financiranje recesijskih razvoja. Postoje to su zapravo skandalozne e, odluke, e, a nama je taj novac e, potreban da bismo prešli ovo razdoblje tranzicije. Financira se Shell i druge naftne kompanije, a ne daje se novac građanima. A s druge strane, EU nema nekakvih planova da prisili poduzeća da nešto učine. Nema nikakvih prijedloga da se bavimo s klimatskim promjenama. Poštovane ministrice, namjeravate li koristiti javna ulaganja i e, propise koje se tiču e, poduzeća kako bi se e, spasili naš planet. Hvala vam lijepa. Gospođa Gonzales Casares. Oprostite, gospodin. Oprostite. Evo, obećajem da ću pripaziti. U redu je, prihvaćam vašu ispriku. Dobar dan e, i dobro nam došle e, ministrice. Hvala vam lijepa na dolasku. E, znamo da je finsko predsjedanje zacrtalo klimatske promjene i kao jedan od svojih prioriteta. I znamo da se radi što što na dugoročnom i srednjoročnom planu. I na ovom odboru se dosta toga napravilo, Međutim, znamo da se e, ne mnoge zemlje ne pridržavaju pariškog sporazuma i da e, mnoge zemlje e, imaju problema sa energetskom tranzicijom. Znamo da je predsjedništvo dakle odlučno da će se boriti protiv klimatskih promjena. Međutim, zanima me kako ćete osigurati da nacionalni planovi koji se tiču energetike i klime E, nadoknade te neke nedostatke odnosno kako bi se na kraju e, kako namjeravate prisiliti države članice da postignu e, ciljeve zacrtane na razini EU-a i kako u narednim mjesecima ciljeve koje se tiču održivih izvora i energetske učinkovitosti progurati naprijed. Konkretno smatram da nam nedostaje nekakva dugoročna strategija. Stoga pozdravljam vaš cilj, odnosno vašu namjeru. Ispričavam se što sam malo oduljio. Što ćete konkretno napraviti kako bi vijeće podržalo e, vaše napore za smanjenje e, emisija do 2050. Hvala. Hvala vama. Gospodin Bukner. Hvala. Hoćete li naručiti evaluaciju zdravstvenih e, utjecaja mreže 5G i to ekspertizu neovisnih stručnjaka e, jer e, ono što imamo u gremiju Europske komisije je zapravo predstavnice industrije nisu neovisne. Potom rezultati e, te, ekspertize, hoćemo li ih imati prije konačnog uvođenja ove nove tehnologije. Govorili smo o financijskim problemima industrije čelika. Ako ovdje želimo dovesti do promjena i preći na zeleni vodik u industriji čelika, onda to nije moguće bez financijske potpore Komisije Europske unije. Hoćete li se zalagati i za to? Hvala vam lijepa, gospodin Dobizovski. Dobizovski, izvolite. Hvala vam lijepa. Evo, kolege su ranije govorili o konkurentnosti europskog eh, gospodarstva, o našoj industriji. novi predsjednik, nova predsjednica komisije govori i o oporezivanju proizvoda i usluga koji će se uvoziti u EU ako e, ne ispunjavaju ekološke standarde. Što je zanimljiva ideja. Znam da e, nismo sasvim e, konkurentni jer e, prvo sami sebe oporezujemo, a s druge strane onda nešto još uvozimo u EU čime ostvarujemo ogroman otjecaj na klimu i zapravo sajma sebi stavljamo kost u grlo. Hvala vam lijepa. Gospodin Fugslank. Hvala vam lijepa vama predsjedateljice i ministricama e, na izlaganju. Jako je važno da se klima stavi na prvo mjesto. Moje pitanje je vezano e, uz ono što je rekao kolega Gonzales Casales. Dakle, kako e, naći jedan sporazum kako bi se ispunio taj ambiciozan cilj vijeća? Prošli tjedan smo imali jednu situaciju kojoj se vijeće nije moglo usuglasiti da će EU biti klimatski neutralno do 2050. Dvije su se zemlje tome baš protivile. Stoga me zanima kako ćete ponovno, kako namjeravate ponovno pokrenuti tu priču, kako bi se na vijeću sve zemlje usuglasile. I kako namjeravate naći nekakvo zajedno, zajedničko stajalište kako biste pridobili sve zemlje da vam e, da surađuju. Odnosno namjeravate li nekim e, zemljama na neki način kompenzirati njihovo sudjelovanje? Hvala, gospodin Kelly. Hvala vam lijepa finskom predsjedanju želim sve najbolje. Mislim da nekad previše e, očekujemo od bilo kojeg predsjedništva i mislim da će e, Finci biti jednako dobri kao i svi ostali. E, klimatske promjene svi spominju, što znači da će tu biti jako puno promjena za industrijski sektor oni će se morati neki s promijeniti, kao što su recimo industrija čelika, ugljena ili ruda. Zanima me što vi namjeravate napraviti kako se ti ljudi ne bi zapostavili i izostavili u VFO. Hvala vam lijepa. Gospodin Hristov. Hvala vam lijepa. Kao prvo, zahvaljujem ministricama na istrpnom izlaganju. Krajnje Krađa e, digitalnog identiteta i kibersigurnost e, su vrlo važna pitanja, odnosno važan problem. 5 milijuna bugarskih građana je prošlog tjedna hakirano, odnosno njihovi podaci su ukradeni iz e, naše porezne uprave. Prije godinu dana hakiran je poslovni registar. 17. svibnja vijeće je usvojilo okvir za e, sankcije i reaktivne mjere tijekom kibernetičkih napada. Zanima me koji je vaš stav? Jesu li te mjere učinkovite? I još jedno pitanje. Spomenuli ste etički način uvođenja digitalne ekonomije i umjetne inteligencije. U svakom slučaju pozdravljam tu ideju, međutim zanima me kako ćete to konkretno provesti jer to je nešto što će se e, nastaviti odvijati i nakon vašeg predsjedanja. Hvala vam lijepa, gospođa Prado. Ne, gospođa Han? A ne, ta je osoba napustila prostoriju. Gospođa Dauding. Hvala vam lijepa. koje je, koja je budućnost zdravlja i istraživanja i razvoja? E, budući e, da e, je to partnerstvo jako važno iz zelene perspektive, jako je važno da oni imaju društveni utjecaj i da doprinose provedbi SDG-a Dvije su, dva su partnerstva koja komisija predlaže. Jedan je onaj koji se tiče kliničkog istraživanja, odnosno partnerstva o kliničkom istraživanju, što bi trebalo imati jasan društveni utjecaj i doprinijeti ispunjenju ciljeva STG-a. Drugo istraživanje koje je navedeno na tom popisu e, trebalo bi nastaviti onu inicijativu e, e, inovativnih lijekova, što je na razne načine kritizirano. Jer liječnici kritiziraju mogućnost društvenog utjecaja te inicijative. Dakle, potrebna je ozbiljna reforma, i jedno okruženje u kojem će javno zdravstvo biti prioritet, a sve to kako bismo imali odredbe e, koje osiguravaju i pristupačnost e, i, e, i financijsku i stvarnu pristupačnost i ostvarivost tih inicijativa. Dakle, zanima me koji je vaš stav o tim partnerstvima i potrebi reforme, a konkretno kad je riječ o društvenom učinku E, tih partnerstava i njihovom e, doprinosu postizanju SDG-ova, te kako se e, ti ciljevi općenito mogu postići u budućim partnerstvima. Hvala vam lijepa. Svi ostali govornici su iz kluba socijaldemokrata. Zanima me, jesam li nekog izostavila? To je pitanje za ostale klubove. Gospodin Emilijos, gospođa Virkunen. Javlja li se još netko za riječ? Dobro, onda gospodin Kubilius, izvolite. Hvala vam lijepa i čestitam Finskom, Finskoj na predsjedanju. Moje pitanje je jedne opće prirode. Vi govorite isti jezik, tako da ste naveli da imate plan e, ostvariti sveobuhvatan rast i razvoj i konkurentnosti, a naš je cilj omogućiti da Europska unija povede e, u digitalnom gospodarstvu. Sad me zanima što ćete konkretno napraviti tijekom predsjedanja, koje dokumente predlažete. Mi se zaista suočamo s velikim izazovom konkurentnosti i konkretno kada e, pokušavamo postati predvodnici u digitalnom gospodarstvu na globalnoj razini, što ćemo napraviti kad toliko zaostajemo u odnosu na velika, e, velika poduzeća e, kao što su Microsoft, Google, Amazon? Dakle, i u Finskoj su se stvari promijenile. Zanima me koja je budućnost Europe iz tog stajališta. Hvala. Uh, Hvala vam puno gospođa Kaljurand, hvala. Kao prvom, želim se vam zahvaliti na odličnoj prezentaciji. Želim vam sve najbolje tijekom vašeg predsjedavanja. Neću sada ponavljati pitanja koja su već postavljena, ticala su se e, kibersigurnosti. Moje pitanje tiče se online identifikacije. Dolazim iz Estonije i privilegirana sam jer mogu već godinama koristiti online usluge. Mi znamo da osnova za sve online e-usluge te digitalno jedinstveno tržište jest online identifikacija i tu Europa zaostaje za drugima. Imamo različite zemlje i različite sustave. Stoga moje pitanje je što možemo učiniti, što možete vi učiniti kako bismo imali online identifikaciju sa visokim e, standardima sigurnosti koji su dostupačni i e, svim građanima Europske unije. Hvala. Gospođa Virkunen. Hvala gospođo predsjedateljice. Da, znam da sam već, ali htjela bih e, ponoviti prvo pitanje vezano za višegodišnji financijski okvir. Nismo dobili odgovor na to pitanje. Gospođa Kulmuni je rekla da je važno završiti pregovor o višegodišnjem financijskom okviru tijekom finskog e, e, predsjedavanja, no podjednako važno je da i sadržaj što će biti unutra. Gospođa Marini rekla da e, tu zapravo riječ o nacionalnim politikama, međutim ne bih se složila s time. I nama u parlamentu je vrlo zanimljivo čuti koja je vaša politika kada je riječ o pregovorima za višegodišnji financijski okvir, ali tu je cijeli niz drugih instrumenta koji su važni, e, program Digitalna Europa, e, program Obzora Europa i tako dalje. To su programe koje su vrlo važne za gospodarstvo Europe i za naš rad ovdje u odboru. Stoga htjeli bismo čuti vaše stajališta ovim iznimno važnim dosijema. Hvala. Hvala što ste se ponovili pitanje. E, Gospodin a Hvala, gospođo predsjedateljice. Htio bih čuti od gospođe uh, Kolomoni da zemlje članice same odlučuju o uh, energetskom miksu. evo, jasno je da fosilna goriva neće moći opstati kao sastavni dio energetskog miksa. E, no što je sa nuklearnom energijom? Riječ je o nisko ugljičnom izvoru energije. Međutim, vrlo je niska razina spremnosti korištenja nuklearne energije, iako znanstveni e, dok postoje razni znanstvene dokaze e, kada je riječ o sigurnosnim rizicima. E, no, moje pitanje jeste kako vi vidite budućnost nuklearne energije pogotovo kada govorimo o e, središnjim ili europskim regijama jer e, to su regije koje su prvo koristile e, fosilna goriva, potom su prešli na nuklearnu energiju. Bez nuklearne energije oni neće moći postići ciljeve nulte stope emisija. Hvala. Gospođa Marquez, izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Dobro, pozdravljam ovaj program koji je jutros predstavljen. Imam dva kratka pitanja. Bilo mi je zaista drago čuti da ste zabrinuti za digitalni sektor i da on nije povezan samo s konkurentnošću, nego da također jedan od vaših ciljeva jeste inkluzivnost. To proizlazi iz vašeg programa. Znam da finska vlada želi postaviti, odnosno i jedan posto stanovništva obuhvatiti istraživanjem i razvojem. Hoćete li svoje iskustvo iskoristiti za uvođenje novih e, mjera i programa u Europskoj uniji. Važno je da znanje i obrazovanje su dostupni svima, pogodno su važne ako želimo se suočiti sa strahovima ljudi izazvani promjenama. Potom interoperabilnost između europskih e, i te sustava, e, sigurne identifikacije i slično. Neovisno o svim proizvodima koje imamo, još uvijek postoje prepreke kada je riječ o e, spostavljanju jedinstvenog digdanog tržišta. Što namjeravate učiniti po tom pitanju? Hvala. Gospođa Maldonado, izvolite. Hvala vam lijepa. Hvala vam predsjedateljice i svim ministricama. Evo, pročitali smo i dokument i program koji ste nam predstavili i zapravo moram reći da se uvelike slažem s onim dijelom koji se tiče produktivnosti, povećanja konkurentnosti, a i naročito onog dijela koji se tiče digitalnog e, razvoja. Međutim, ima jedan dio koji se tiče malih i srednjih poduzeća koje ste e, spomenuli. Zanima me što vi mislite koja je uloga e, malih i srednjih poduzetnika u EU u programu Digitalne Europe. S obzirom na to koliko je milijuna eura namijenjeno tom programu, zanima me što mislite koje su mjere potrebne kako bi E, mala i srednja poduzeća mogla izgraditi jedan digitalni program i na taj način povećati konkurentnost i produktivnost, što je na kraju krajeva ono što je važno za stvaranje novih radnih mjesta. I zadnje pitanje tiče se sigurnosti potrošača. Dakle, koje konkretno mjere smatrate da su potrebne e, i koje će provoditi ovo predsjedništvo? Hvala, gospođa Fritzani. E, ministrice, hvala vam na ovim uvodnim riječima. E, mi vam želimo sve najbolje tijekom predsjedavanja. U programu ste naglasili važnost inovacije i istraživanja. Ja se u potpunosti slažem s vama. Ako želimo se nositi s najvećim izazovima. Bilo da je riječ o klimatskim promjenama, populizmu, ili slično, Europa mora biti predvodnik kada je riječ o razvoju, inovacijama i istraživanjima. Jasno je da program Obzor Europa je vrlo važan instrument. Stoga moramo postaviti prave prioritete eh, ravnopravnost spolova istraživanje treba biti na prvom mjestu, kvalitetna istraživanja treba biti osnovno načelo te trebamo uzeti e, globalne održive ciljeve kao e, jedno od mjerila za postiženje naših ciljeva. Nadalje moramo zajamčiti da zemlje članice u Europskoj uniji e, također pružaju e, slobodan pristup e, obrazovanju. Međutim, je, ono što mora biti jasno mm, da ako to ne čine, nemaju pristup novim programima. Hvala, gospođa Holmes. Hvala vam lijepa i hvala ministricama što su došle kako bi odgovorile na naše pitanje. Moje pitanje tiče se industrije, budući da je ona jedan od stupova e, gospodarstva i koji zapošlja svakog petog e, radnika. Danas e, se suočavamo s izazovom transformacije industrije ka jednom održivom načinu rada i upravo ta transformacija ka proizvodnji sa puno većim stupnjem dodane vrijednosti nosi brojne prilike, ali i brojne izazove i to vrijedi i za radno tržište. E, kad je riječ o visoko kvalificiranim radnicima, e, treba imati na umu i one radnike koji to nisu, odnosno koji bi mogli ostati zaposleni. Stoga me zanima koji su vaši prioriteti u pogledu industrije i radnih mjesta u toj industriji, odnosno e, onih radnih mjesta koja će biti konkretno pogođeni ovim promjenama i koji će imati veće, veće probleme sa e, snaženjem s ovim promjenama u transformaciji. Hvala vam lijepa. Well, thank you very much. Thank you. Hvala, hvala na pitanjima. Unatoč velikoj količini pitanja, važno je da i neovisno tome koliko odgovora možemo čuti. Vrlo je važno ovdje čuti koji su vaši interesi, što želite čuti od komisije vijeća. Evo u preostalom vremenu, da, izvolite, gospođe ministrice, imate riječ. Mm, cijenjeni e, zastupnici i zastupnice, hvala vam na svim postavljenim pitanjima. Da, postavljen je cijeli niz e, pitanja koje se, se, tiču e, i proračuna, istraživanja i razvoja, klimatskih promjena, digitalne ekonomije i sl. Moja kolegica je također komentirati neka od vaših pitanja. E, sve su ovo vrlo važna pitanja i za nas. E, naš cilj je da se postigne dodatni rast i važno je da imamo tehnologije, tehnike koje će omogućiti nove oblike rasta i razvoja. U našem programu mi govorimo o održivom gospodarskom rastu. Potom pitanje vezana za program Obzore Europa, proračun i višegodišnji financijski okvir. Tijekom našeg predsjedavanja pokušat ćemo finalizirati cijeli ovaj paket te um, riješiti na ključna pitanja kao i obično uh, predsjedništvo E, e, pa pa prioritet predsjedništva jeste da se višegodišnji financijski okvir finalizira. Kada govorimo o obzoru Europa, važno je da imamo nove tehnologije, da unapređujemo istraživanje i razvoj na dobrobit naših građana. Ono što nam je potrebno jeste i suradnja zradnja s jedne strane istraživanja i razvoja, s druge strane obrazovnih sustava i akademija. E sad, kada govorimo o digitalizaciji, ekonomije podataka, etičkim pitanjima, to je nekoliko puta spomenuto. Naravno, Važno je da na svim budućim sastancima, na svim, svim budućim e, raspravama imamo humanocentrični pristup e, kako bi sve bilo na dobrobit naših građana kada mislim da novi, nove usluge i usluge će e, dati svoj doprinos svima, prije srednjem malom poduzetništvu i njihovom rastu. Potom trgovinska politika. Naravno, važno je da na europskoj razini se fokusiramo na e, uredbe i propise te također strateške lance stvaranja e, vrijednosti Naravno, tu su važna srednja mala poduzeća, start-upovi i kada je riječ o cijelom nizu tematskih. Tu je bio niz pitanja koje se tiče sigurnosti i tako dalje, na koje će sigurno odgovoriti moja kolegica. Potom pitanje zaštite klime. To je vrlo, vrlo široka tema. I ono što mogu reći jest da je važno da nacionalni strateški planovi e, su tu, da možemo dobiti povratne i dati povratne informacije. To je ono što je važno za vijeće. A onda na temelju toga značimo zapravo o kakva je situacija u podnim zemljama članicama. Potom e, e, to smo čuli pitanje kako želimo postići e, napredak po svim tim pitanjima. Čuli spomenute su i regije. Međutim, ono što jest jasno da ako će Europska unija biti prva, da će se to poznano odraziti i na druge regije. Potom, bilo je ovdje riječi i o važnosti e, nastavka rasprave i u vijeću i u jesen kada ćemo e, u vijeću raspravljati i govoriti o nacionalnim strateškim planovima. Postavljeno je pitanje o nuklearnoj energiji i također skladištenju nuklearnog otpada. To je vrlo važno pitanje pa koje moramo pristupiti na odgovoran i dugoročan način. A tu imamo izguze znači, nacionalnog, e, tu je također nešto što je usko vezano za cijeli drugi paket nacionalnih pitanja. Pokušat ćemo da to zapravo ne zadiremo previše u nacionalnu razinu. Ono što trebamo jeste mm, brz napredak kada je riječ o klimatskim promjenama. Postoji cijeli nez stvari koji su zabrinjavajući. Kada govorimo o nuklearnim elektranama, jasno je da Europska unija mora imati razvijene cilj da se tu moraju poštivati postojeći sporazumi. Georg je također spomenuo e, dakle, ovo pitanje e, Turske. i odnosa sa Ciprom. Da, govorila sam o vrlo ambicioznim ciljevima, ali kada govorimo o ambicioznim treba govoriti i o energetskom e, siromaštvu. E, gospođa Klok je e, Također se osvrnula na to, naravno važno je da dobijemo od zemalja članica informacije i o Eh, energetskoj siromašnosti. Pitanje energetskog miksa to je zapravo nacionalno pitanje, međutim postoji tu dodatne ciljevi koje je potrebno ispuniti. Cilj je smanjiti uporabu fosilnih eh, energenata, no istovremeno važno je da eh, treba smanjiti i na e, energetsko e, e, siromaštvo. Tu puno toga može učiniti i zemlje članice. Nacionalna tržišta su tu također vrlo važna. Potom što se tiče društvene prihvatljivosti ovog preobraza, netko je govorio ovdje i o mogućim scenarijima. mislim da europska industrija koja je na iznimno visokoj razine može ovdje biti zapravo kreativna snaga. Potom eh, nacionalni energetski planovi, e, da, je, na to sam već odgovorila u prethodnom javljenju za riječ. Naravno, naš je cilj da se su zemlje članice uključene i obvezane na postizanje ciljeva do 2030. godine. Ono što je po ovom pitanju važno jest da ulaganja e, budu dostatna kako bi ova tranzicija bila uopće moguća. Bojim se da nemamo dovoljno vremena e, da odgovorimo ovdje na sva pitanja, no učinit ćemo e, sve, odnosno poneću sva vaša e, pitanja sa sobom, ovdje sam ih zabilježila. Netko od vas je ovdje zapravo spomenuo partnerstva kada govorimo o istraživanju, razvoju, inovacijama, to je isto podjednako važno. No, evo, koristim ovu priliku da zahvalim gospođi predsjedateljici, da zahvalim svima vama na vašim komentarima i pitanjima, e, te da ponovim ono što ste i vi rekli, a to je važno je uključiti građane u borbu protiv klimatskih e, promjena i to u svim sektorima u kojima ovdje radimo. Stoga ono što je također za nas važno jeste čuti ovdje i vaša pitanja i komentara kada govorimo o onome na čemu bismo trebali raditi tijekom narednih mjeseci kako bismo imali, pa kako bismo ostali vrlo ambiciozni i uspješni na svim područjima rada. Hvala. Edustajat, kiitos oikein paljon erinomaisen hyvistä puheenvuoroista. Kysymy... Hvala vam, uvaženi zastupnici, hvala na e, komentarima. Zabilježili smo vaše komentare, ponijet ćemo ih e, sa sobom. Nadam se da ćemo nastaviti i dalje suradnju s parlamentom i ovakve i da ćemo i dalje voditi ovakve rasprave. Bilo mi je upućeno nekoliko pitanja, sada ću odgovoriti na njih. Gospodin Karavalio je pitao, postavio pitanje o 5G mreži. Važno je da se u Europskoj uniji držimo rasporeda uvođenja te mreže, jer je Europska unija tu bitan akter i europske vještine moraju biti e, konkurentne na globalnoj razini. Zastupnik Tutahari i Adinolf su kao i neki drugi postavili pitanje o kibersigurnosti. U proteklih pet godina Europska unija je poduzela brojne korake kako bi poboljšala kibersigurnost. Primjerice, donesene su direktiva i uredba ENISA, ima novi snažni mandat i ostvarena je suradnja među institucijama, državama članicama, privatnim sektorom, akademskom zajednicom i tako dalje. Jer jedni od drugih najbolje možemo učiti i moramo učiti i na vlastitim pogreškama, ali i na tuđim. I direktiva o ENIS je jedan od načina prema naprijed kao snaživanju E, sigurnosti. Znam da države članice jako ozbiljno slačaju to pitanje i nadam se da ćemo moći ponuditi dobra rješenja, ali treba prvo osigurati dovoljno vremena za raspravu kako bismo ostvarili najbolji mogući rezultat. Da, kibernetičke prijetnje treba ozbiljno shvatiti i za to je potrebno donijeti, e, kontinuirano djelovati primjerice surađivati sa agencijama za provedbu zakonodavstva. Tijekom našeg predsjedanja ćemo održavati suradnju sa različitim akterima, intenzivnu suradnju. Zastupnik Kristof pitao je što je s osobnih podataka. Imamo GDPR, to je glavni instrument za zaštitu podataka. Vijeće aktivno prati situaciju sa krađom e, digitalnog identiteta. Zatim je tu bilo pitanje o ekonomiji koja je utemeljena na platformama. To je važno da imamo jasna pravila. Većina ta, za većinu tih pitanja je odgovoran ministar za rad u mojoj vladi, ali nadam se da ćemo u raspravama o podacima promicati načela e, pravedne podatkovne ekonomije. Zatim, što možemo poduzeti kako bismo zajamčili e, sigurnost? Naravno, tu je internet stvari 5G, umjetna inteligencija i komisija je predložila nove programe koji tu igraju važnu ulogu jer sve te tehnologije ćemo morati koristiti i o tome ćemo u vijeću aktivno raspravljati. Zatim Nekoliko zastupnika postavilo je pitanje o elektroničkoj identifikaciji. Imamo tu e, niz odredbi u zakonodavstvu. Mi pokušavamo pratiti situaciju u Helsinkiju. Ćemo u listopadu imati konferenciju. Zatim e, imali smo pitanje o tome da sve treba uključiti u digitalizaciju. To je doista važno pitanje. Dakle, kako će točno građani sudjelovati u toj tranziciji? Po meni, ja smatram da je edukacija, u edukaciji leži e, odgovor. To nisam, to nije samo moja nadležnost, ali program Digitalna Europa stavlja velik naglasak na edukaciju i vijeće je također tome posvetilo veliku pozornost. Hvala vam na pitanjima. Možda nisam odgovorila na sva pitanja jer nisam imala dovoljno vremena. Ali sigurna sam da ćemo nastaviti suradnju, da ćemo biti u kontaktu. Spremna sam vratiti se na ovaj odbor, raspravljati o svim ovim pitanjima u budućnosti. Nadam se da ćemo ostvariti plodnu suradnju između naših institucija i zajednički promicati ova važna pitanja o kojima smo danas razgovarali. Hvala lijepa objema što ste došle i što ste saslušali naša pitanja. Hvala kolegama što ste iskazali interes za ovu raspravu. Vidimo se ponovno u ovoj dvorani in kamera. Tema je Galileo. Sastanak počinje u 14.30. Dobar tek.